i priopćilo odluku suda u Grimi u kaznenom postupku protiv gospodina Hermana Winklera nakon opoziva njegovog teo odlukom parlamenta 12. travnja 2016. godine. Tijekom e, sastanka na 12. E, travnja 2016. godine konferencija predsjednika